E, vlasti su mi uputile zahtjev za za ukidanje imuniteta gospođe Ingeborg Gresle, jednako su učinile francuske vlasti, kada je riječ o imunitetu gospodina Stiva Brioisa, u skladu sa poslovnikom ove, ove zahtjeve smo uputili odboru AFKO